Molim vas kolegice i kolege sjednite na sva mjesta. Dame i gospodo, e, izuzetna mi je e, Izuzetno mi je drago što u našem domu mogu pozdraviti jednog dragog prijatelja, predsjednika Republike Slovenije i nekadašnjeg e, zastupnika u ovom parlamentu, gospodina Boruta Pahora. Dobrodošli, gospodine Pahor. Drage kolegice i kolege, u prethodnom razgovoru koji sam vodio sa predsjednikom Pahorom postavili smo pitanje što Tomas Ilves i Tony Schmidt, Jozef Muscat, Borut Pahor, Giorgio Napolitano, Elio Di Rupo, François Hollande, Enrico Leta, što svi ti šefovi država i vlada imaju zajedničko. Svi su nekadašnji e, zastupnici u Europskom parlamentu. Dakle, e, dame i gospodo, kao što vidite, evo vidite što od nas, e, što možemo postati e, na primjeru predsjednika Republike Slovenije. Velika mi je čast dati riječ našem nekadašnjem kolegi, gospodinu predsjedniku Slovenije Borutu Pahu. Pahoru. Izvolite, imate riječ. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Dame i gospodo, dragi prijatelji, Kao što je već predsjednik rekao, moj prijatelj Martin Šulc, ja sam bio vaš kolega u prethodnom sazivu. S nekima od vas sam i osobno prijateljevao i moram vam reći da mi često nedostajete. Nedostajete mi i u osobnom i u političkom smislu. U političkom smislu nedostajete mi svaki puta kada postanem svjestan činjenice da europski zastupnici i europski parlament imaju posebne stavove i posebne uloge u stvaranju naše zajedničke europske sudbine. To je jedinstveno salište, jedinstveno gledište, jedinstvena uloga i u tom smislu Europski parlament je nužan. On je od ključne važnosti je jedinstven je u ostvarenju svoje misije i u stvaranju zajedničke sudbine više od pola milijuna ljudi i time se ovaj parlament doista čini neizbježnim. Gospodine predsjedniče, želim iskazati svoje duboko poštovanje parlamentu i osvrnuti se na jedno od brojnih pitanja danas. To je jedno pitanje koje je od ključnog značaja u ovo vrijeme. Zajedno s onima koji imaju slično gledište mojemu, nadam se da ću moći raspraviti o ovom ključnom pitanju, a to je budućnost Europske unije. Kao što ćete vidjeti, ovo za mene nije akademsko ili abstraktno pitanje, već je pitanje od velike strateške važnosti. To je izazov s kojim se danas suočavamo, a nećemo moći nadoknadati u tome nikako kašnjenje. Danas u mojem današnjem govoru želim se zauzeti za produbljenje Europske unije i to sa političkog stajališta. Danas u ovim okolnostima u Europi i u svijetu moram to učiniti upravo radi takvih okolnosti. Vjerojatno će pravi trenutak za takvu inicijativu doći nakon europskih izbora iduće godine. Pretpostavljam, a i nadam se, da ćemo opet se svi složiti oko budućnosti Europe i kakva ona treba biti. Također se nadam da će se rad ovoga saziva zaključiti sa političkom većinom ili konsenzusom koji će podržati buduće potrebe naših naroda u smislu da će nam e, postati jasna potreba za novim ustavom. Znam kakav je stav vas ovdje u parlamentu i znam da neki od vas je osporavaju to i imate svako pravo to učiniti. Znam da mnogi imaju nedoumice kada je riječ o ovakvom pristupu i naravno to je sve opravdano i demokratski. Zato i postoji Europski parlament. On postoji kako bi nama pružio slobodu da donosimo odluke o budućnosti i o najznačajnijim pitanjima za Europsku uniju i da donosimo te odluke u demokratskom duhu. Neki su za, neki su protiv toga, no ja ću danas iznijeti svoj stav. Na kraju ljudi će vjerojatno htjeti odlučiti o tome na referendumu u svakoj zemlji članice Europske unije i to će dati politički legitimitet ovoj krucijalnoj odluci. Ljudi imaju pravo i zatražiti to. Dopustite mi da obrazložim svoje stajalište i da iznesem e, dva ključna argumenta koji upravo ukazuju na to zašto upravo u to vjerujem. Tijekom svojeg političkog života, proteklih 25 godina, uvijek sam bio europljanin i jednostavno vjerujem u Europu i u ideju Europe kao skupine različitih naroda i država i također vjerujem da postoji više onoga što nas povezuje nego što nas razdvaja. Osim toga, povijesna događanja su nas podučila da, su, da suradnja osigurava mir, a da mir donosi blagostanje i to dokazuje također Nobelova nagrada za mir. Ja ne želim odustati od svojih europskih uvjerenja ako i šta? onda su ta moja europska uvjerenja time postala još jača. Nakon drugog svjetskog rata svjedočili smo ogromnom napretku. Svjedočili smo Lisaponskom Lisabonskom ugovoru koji je također predstavljao značajan korak napred. Također danas želim reći da će Lisabonski ugovor uskoro biti nedovoljan neće više moći zadovoljiti iščekivanja od budućnosti i neće više moći rješavati probleme ljudi koje on predstavlja. No, dame i gospodo, to nije sve. Globalna financijska kriza nas je prisilila da razmotrimo mogućnost daljnjeg produbljenja i daljnje integracije Europske unije. Razmišljamo o tome kako ukloniti demokratski deficit. Od 2008. godine financijska, gospodarska i socijalna kriza je razotkrila u punom svjetlu pitanja s kojima se moramo nositi, a to su pitanja koja su političke, gospodarske i socijalne prirode. Kriza je pokazala što moramo učiniti kako bi zadržali vjeru ljudi u našu zajedničku budućnost. Nije moguće imati jednu jedinstvenu središnju banku, a 17 ili 18 različitih fiskalnih politika. To je jednostavno nemoguće. Možemo vidjeti da Europsko vijeće, komisija i parlament rade sve što je u njihovoj moći kako bi iznašli privremene ili trajne načine za ujednačeno djelovanje, ali dugoročno gledano to je nedovoljno čvrsta osnova za strateško djelovanje Europske unije ako ona želi sačuvati i ojačati svoju ulogu kao globalni igrač u gospodarstvu, u društvu i u međuljudskim odnosima u današnjem svijetu. Moj drugi argument je sljedeći. Kao što je moj prijatelj predsjednik Schulz spomenuo, u svojoj političkoj karijeri sam obnašao razne funkcije i mnogi od vas ovdje u ovoj vječnici mogu to i potvrditi, a također reći i za sebe. Mnogi od vas iza sebe imaju bogatu političku karijeru i također različita iskustva i vrlo različite životopise. Svako toliko neko od vas se vrati u svoju domaću politiku i važno je u tom kontekstu imati iskustvo koje ste stekli u Europskom parlamentu. Ja sam stekao i neka iskustva u Europskom vijeću zato jer sam bio predsjednik vlade u doba krize. Ova kriza nas je u potpunosti zatekla nespremne i od 2008. do 2011. U osnovi smo pokušavali ponovno vratiti si tlo pod noge i iznalazili smo privremena rješenja i to na vrlo upitnim političkim temeljima. Dakle, moramo ispraviti te odluke koje smo stalno usvajali, ali sve nam je to pomoglo da se nosimo s ovom krizom. Ja sam bio tamo prisutan e, i vidio sam to vlastitim očima, vidio sam kako je kriza zahvatila Europu i da je Europa bila nespremna. Mnoge odluke su donesene pod ogromnim pritiskom. Bez prisustva institucija koje su druge globalne sile imale na raspolaganju. Mi nismo imali te institucije i to je bio ogroman nedostatak. Stoga ljudi upiru prstom u mene, u vas, u sve i smatraju da smo inkompetentni, da nismo u stanju nositi se s izazovima modernog doba, ali zapravo je činjenica da ne raspolažemo odgovarajućim instrumentima koji će nam omogućiti da djeluju. Stoga je važno imati na raspolaganju te alate, ta sredstva i pokazati našim ljudima da je sutrašnjica bolja nego što je to sadašnje vrijeme. I dalje se nosimo sa krizom. To vidim kao predsjednik Slovenije. No, Mislim da ima veće jedinstvo između različitih političkih snaga, vlada, parlamenta. Uspjeli smo donijeti neke odluke koje su iziskivale veliku količinu zrelosti i ja vam mogu ovdje reći da će Slovenija nadvladati svoje poteškoće i ponovno postizati uspjeh u Europskoj uniji. No također moram e, dodati da je kriza dovela do nepovjerenja u sve institucije, u pravnu državu i također je umanjila vjeru u Europsku uniju. Sada svjedočimo prvim znacima euroskepticizma i u Sloveniji, ali iz s druge strane postoji i velika vjera, odnosno znanje da nitko svijest da nitko ne može rješavati svoje probleme sam, nego da to moramo učiniti zajedno i upravo sada to moramo ishvatiti. Ne smijemo očekivati da će nam budućnost donijeti povoljnije okolnosti. Ne, moramo sada ponovno stvoriti zamah kojemu smo svjedočili na prijelazu u novo tisućljeće kada smo donijeli konvenciju u budućnosti Europe. Vrlo često bili smo uvjereni da ćemo ostvariti Lisabonski cilj, bili smo odlučni u tome da ćemo postati najkonkurentnije e, ekonomija znanja u svijetu. No nismo uspjeli jer nas je zahvatila kriza, međutim još uvijek imamo mogućnost izaći iz te krize i također ponovno ostvariti gospodarski rast. Potrebna nam je i financijska konsolidacija, ali to će značiti, ako to uspijemo ostvariti, da će ljudi ponovno imati radna mjesta i da će imati vjeru u Europsku uniju koja im može osigurati dostojan život. Gospodine predsjedniče, Moj stav o integraciji Europske unije i o njenom proširenju, naročito na Zapadni Balkan, nadahnut je unutarnjim potrebama Europske unije i okolnostima u međunarodnoj politici. Mir kao osnov za blagostanje i napredak se može ostvariti jedino suradnjom. Ako želimo ostvariti trajan mir, ako želimo još i veće blagostanje, onda nam treba i bolja suradnja. Dakle, moja poruka ovoj vječnici i svima Europi je sljedeća. Nasljedstvo mira i blagostanja koje smo stvorili može se u budućnosti zaštititi. Može se i povećati u budućnosti, ali samo kroz jaču političku suradnju. Ako bismo okljevali i kad ne bismo donijeli potrebne odluke, to bi ugrozilo to nasljeđe. Ja to tvrdim kao predsjednik jedne manje europske države. Možda biste mislili da bi bilo logičnije kad bi predsjednici nekih većih država to rekli, ali Slovenija ima određeno iskustvo kada je riječ o raspadu jedne prethodne veće države, jedne federacije. I upravo na temelju tog iskustva onda mogu dati jedan doprinos razmatranju naše budućnosti. Mnogi smatraju da prijenos nadležnosti Europskoj uniji dovodi do smanjenja suverenosti vlastite države, no upravo je suprotno istina. To je preduvjet za očuvanje različitosti i posebnosti sviju zemalja. Naročito ako to uklopimo u sadašnju situaciju u svijetu. Bez toga nećemo moći se nositi sa brzim korakom kojim se kreće ovaj sadašnji svijet. I zbog toga ja sam zagovornik daljnje integracije Europske unije. Dozvolite mi također da iznesem svoju nadu da će nas i mladi ljudi podržati u ovim našim nastojanjima, no četvrtina mladih ljudi je nezaposlena. Mnogi govore o viziji Ujedinjenih država Europe, no ne objašnjavaju mladim ljudima da će to stvoriti preduvjete kako bismo mogli djelovati i kako bismo mogli napredovati u gospodarstvu, u znanosti, u tehnologiji. Da će nas to učiniti dostojnim takmacima SAD-a, Brazila, Kine. Moramo omogućiti mladima da uvide koja je svrha dalje integracije, da shvate da će to pripomoći i njihovom blagostanju i mislim da trebamo ložiti sve napore u to. Naša budućnost upravo ovisi o našoj sposobnosti da to učinimo. Dakle, dozvolite mi da iskoristim ovu priliku i pozovem Europsko vijeće da usvoji program koji će omogućiti mladima da već sutra nađu nova radna mjesta ili mala i srednja poduzeća i mikropoduzeća ili kroz obrazovanje i profesionalno usavršavanje za mlade. Vi, europski zastupnici, ćete također igrati važnu ulogu u tom smislu. Naime, vi ćete sudjelovati u donošenju sporazuma oko višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014-2020. Osim toga, ne smije biti nerazumijevanja. Svaki puta kada spomenem Ujedinjene države Europe, time ne podrazumijevam američki pojam melting pota. Time želim naglasiti da trebamo očuvati raznolikost no, kako bi ta raznolikost išla u korist većine nas, moramo stvoriti nove odnose između očuvanja te raznolikosti i poticanja jedinstva. Dopustite mi da budem iskren. Znam da se neće svi složiti sa mnom, no ako želimo ostati zagovornicima jače, snažnije Europe, Iako smatramo da nam treba više vremena da ostvarimo svoje ideje, euroskeptici će nas nadvladati. Možda će to za nas biti kratkoročna pobjeda, ali zapravo to će imati dugoročne posljedice. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, u zaključku dozvolite mi da izrazim svoju zahvalnost Europskom parlamentu. Tijekom ovog saziva ste ostvarili značajna postignuća u demokratskom donošenju odluka. Znam da vam je možda žao što javnost nije toliko svjesna vaše uloge kao što bi trebala biti. Dakle, pozivam vas da prihvatite ovaj iskaz moje osobne zahvalnosti i također zahvalnosti naroda koju predstavljam za vaš rad, za vaše djelovanje u korist većine ljudi. s mnogo vjere gledamo našu zajedničku budućnost, ali također i sa svješću da Nobelova nagrada za mir nije toliko nagrada nego upozorenje svima nama i našim narodima da mir nikad ne smijemo uzeti zdravo za gotovo i da moramo raditi za taj mir svakoga dana. To je jedini čvrst temelj blagostanju naših građana i uvjeren sam e, da unatoč svim poteškoćama s kojima se suočavamo da ćemo to uspjeti i ostvariti. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospodine predsjedniče na vašem vrlo ohrabrujućem govoru. Mislim da je to bio govor koji bi mogao u ovom parlamentu izazvati kontroverzne rasprave, e, vaše gledanje na e, stvari e, na način kako ste to sad izrekli neće naći na odobravanje svih kolegica i kolega ali ohrabrenje za naš daljnji rad, gospodine predsjedniče, je nešto na čemu vam želim iskreno zahvaliti. Mislim da je ovo prvi put da jedan predsjednik države ovako jasno zahvali Europskom parlamentu na Eh, onome šta radi. Vi ste se godinama angažirali kao zastupnik u ovom domu i znate da eh, jedan legislativni dom od 750 četiri zastupnika, uskoro će nam se pridružiti još nekoliko iz Hrvatske, da jedan takav dom e, zakonodavni je jedinstven jedinstveno tijelo i hvala vam na, što ste nas ohrabrili da nastavimo sa radom eh, kao i do sada. Hvala vam lijepa gospodine Pahor.